Sad ćemo prijeći na objašnjenja glasovanja. Aspettiamo un attimo prima di andare avanti. E, samo ćemo načas pričekati prije nego što pređemo na obrazloženja glasanja. Tako da se e, kolege koje ne žele sudjelovati u tom obrazloženju da oni mogu izaći iz vijećnice. Zahvaljujem se mu među vremenu povjereniku Avramopolosu što je danas ujutro bio s nama i sudjelovao u raspravama u vječnici. Kolegi, eh, Dragi kolege, počinjemo s obrazlaganjem glasanja. Zaprimio sam mnogobrojne zahtjeve za javljanjem za riječ. Možemo raditi najdulje do 14 sati i 45 minuta kako bi tehnička služba parlamenta mogla organizirati sve za nastavak rasprave u 15 sati. Sve ono što ne stignemo napraviti danas bit će sutra nakon sutrašnjih obrazlaganja glasanja. A isto tako mogu se uputiti i napismeno. Sada ćemo započeti s raspravom o rasporedu rada Europskog parlamenta za 2016. godinu. Tu je riječ tražio Daniel Hanan. Izvolite. Hvala. Mi smo svi dobro poznati sa argumentima protiv e, ovog mjesečnog seljenja u Strasbourg. Neću sada ponovno o tome, no ipak Htio bih e, ovaj, e, ovu sjednicu ovdje e, uzeti kao dokaz tog nekakvog nevoljkosti da se išta promijeni. Imate savršen fizički primjer onoga što je Milton Friedman nazvao Um, tiranijom statusa quo. Sjetite se svih onih kamiona koji su ispred naših ureda. To je iz vremena dok nije postojao e-mail. Zašto trebamo uh, sve te kamione? Zato što postoji cijela ta industrija koja seli naše papire iz Brisela u Strasburi natrag. Pitanje je da li Evropska unija postoji za, da bi koristila svojim uh, zaposlenicima. I zato je zaista nemoguće da se reformira dogovor koji postoji u Briselu. Ovo je klasična tiranija e, status quo i upravo e, znamo da Velika Britanija, vlada Velike Britanije radi tako bjedne, sitne, male zahtjeviće ali e, ako se ništa ne promijeni samo će oni koji su zaposleni koji su na jaslama Europske unije imati koristi od toga. Hvala gospodine Hanan. A sada prelazimo na preporuku za korištenje financijskog sustava u svrhu e, pranja novca ili financiranja terorizma. Gospodin Irži Pospišil ima riječ. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. S velikim sam zadovoljstvom podržao ovaj prijedlog da se izmijeni direktiva kako bismo se mogli boriti protiv e, pranja novca. To je veliko pitanje, velik problem čak i u Češkoj i veoma mi je drago e, da anonimni udjeli su nešto čemu će se, e, na čemu će se raditi, da ćemo imati prave informacije o tome tko je vlasnik koje kompanije. Mi u Češkoj Imamo zakonske propise koji zabranjuju anonimno vlasništvo nad dionicama i e, veoma mi je drago da je Europska unija također sada krenula u tom smjeru kako bi otežala e, pranje novca, odnosno profita od kriminala. Smatram da je ovaj korak Europskog parlamenta e, korak u pravom smjeru jer se želimo boriti protiv organiziranog kriminala. A sada e, gospođa Gil. Ja sam glasala za ovaj, ovo izvješće o direktivi o borbi protiv pranja novca jer je to ključni e, alat u borbi protiv utaje poreza i može biti važna, e, može imati važnu ulogu u srezivanju financiranja za teroriste. Što bolje kontroliramo financijske tokove, to bolje sa tim javnim registrima poboljšavamo transparentnost, no kao što je pokazao nedavni e, skandal sa oporezivanjem i dalje ovisimo o djelovanju zviždača koji su u samim e, tim, u samom tom biznisu. Dakle, kada se radi o toj utaji poreza e, zemlje članice često ne poduzimaju potrebne korake i mislim da moramo imati i nasljedni korak e, jedan, jedan europski okvir za zaštitu zviždača hvala hvala gospođo Gil gospodin Hanan jedna minuta primijetio sam nešto u ovoj dvorani. Kada god ljudi hoće proširiti e, ovlasti tijela Europske unije, Europol, Eurojust e, ili svih drugih tih tijela koji su e, se prilijepile na Europsku uniju, uvijek im je zadnji argument sigurnost. A, sigurnost, onda tu ne možemo ništa reći. To je paralelno s onim što se događa sa FBI-em u Sjevernoj Americi. On je počeo djelovati na isti način borili su se protiv pranja novca, protiv terorizma i naravno na kraju se e, radilo o jednoj federalnoj policiji koja je djelovala u cijeloj u, Americi. Moram reći da osjećam se manje slobodan, ali e, ne više siguran. Dakle, sve one budale koje su nam dale zajedničku poljoprivrednu i ribarsku politiku i sve te pretjerane regulacije i tako dalje, ja bih e, radije da naše obaveštajne obavještajne agencije dobrovoljno e, surađuju umjesto da budu pod e, ovlastima Europske unije. Jer William Pitt mlađi rekao je da je nužnost opravdanje za svaki oblik tiranije. Hvala. Gospodin Flanagan, jedna minuta. Hvala što ste mi dali ovu priliku. Irska ima iskustva s terorizmom i zloporabama financijskog sredstva. Sprečavanje toga pranja novca i financiranje terorizma je nešto što bi trebalo biti blisko srcu svakog Irca. Ja ne moram sada objašnjavati kako fizički terorizam je desetljećima negativno utjecao na Irsku i ima ljudi koji i dalje, dalje im je blizak terorizam, no znamo i za drugi terorizam, terorizam koji je puno prošireniji, koji je endemski. Radi se o financijskom terorizmu teror nad ljudima po cijelom svijetu e, zbog tih e, e, malobrojnih interesa koji imaju puno novca i veliki utjecaj i moja vlada u Irskoj je također u zatvoru i mora poštivati financijski centar koji je tako visoko ili tako nisko ovisno o perspektivi da i u New York Timesu e, ga nazivaju divljim zapadom. Trebamo nešto napraviti, ali ideja da Europska unija može išta napraviti, e, budući da se radi o, da je i ona isto financijski terorist e, svoje vrste, to je stvarno šala. Hvala, gospodin Šogor, jedna minuta kriminal, kriminalni terorističke mreže e, stalno mijenjaju i razvijaju svoje metode i taktiku moramo mi to isto učiniti kako bi se suočili sa tim e, tom prijetnjom moramo ići dalje od preporuka e, radne skupine za financijsko djelovanje iz 2012. za borbu protiv financiranja terorizma i pranja novca moramo imati taj pravni okvir zaštite na najvišim internacionalnim standardima zloporaba financijskog sustava da se financiraju terorističke aktivnosti ili da se financira kriminal e, prijeti stabilnosti cjelokupnog e, financijskog sustava. Zato trebamo imati e, europski, paneuropski odgovor na tu prijetnju. Hvala. Gospodin Ja. Jedna minuta. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče Dan filozof jednom rekao da ponekad u istini ima zrno laži, to ovdje sigurno se može primijeniti. Mi želimo pokrenuti e, financijski promet u Europskoj uniji, ali želimo i regulirati financijske tijekove. Ponekad u toj silnoj slobodi postoji i trun negativnosti. E, prvenstveno mislim na financiranje terorizma, pranje novca, to je problem kojim se moramo baviti. E, vezano uz aktualni predlog komisije potrebno je iznijeti dodatne nadopune. U načelu se mogu složiti sa ovom direktivom, ali samo bih nešto zamolio. Ovu četvrtu direktivu e, za suzbijanje pranja novce, e, prema njoj se moramo kritički odnositi jer znamo da zlo ima mnogo mašte i dalje će se razvijati i drugim ćemo moramo pomno pratiti i nadzirati što se događa. Hvala.

Boriti se protiv pranja novca i protiv organiziranog kriminala i terorizma je nešto za što se zalažem. Ali zaista mislite li vi ozbiljno da organizirani kriminal se koristi redovnim sustavima banaka? Jer kako je situacija u Francuskoj primjerice iz koje ja dolazim, mi smo svakog bankara pretvorili u špijuna i nekoga ko treba e, potkazivati o svojim klijentima. Ja sam recimo imao opravdano 10.000 eura na mom računu, a morao sam svojoj bankarici opravdati E, zašto ja taj novac imam na svom računu. E, ja sam rekao da, ali kad znate današnje vrijeme vam ljubavnice koštaju više nego li nekada. A ja sam inače vjeran suprug. U svakom slučaju ovakvi zakon imaju sasvim perverzne učinke kao što možemo vidjeti u agenciji u jedne banke u e, Briselu, čak niti to da vi imate europsku putovnicu vas ne može opravdati. Hvala. Gospođa Maletić na jednu minutu, izvolite

Hvala. Ovdje nastavljamo raspravu o sprečavanju pranja e, novca, a sada krećemo sa obrazlaganjem o e, transferima sredstava. Dakle, sljedeća točka. Najprije se za riječ javio gospodin Pospišul. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Podržavam ovu, ovaj zakonodavni prijedlog, isto kao što sam to učinio i kod prethodnog. Povećanje količine informacija koje se moraju priložiti prijenosu financijskih sredstava je nešto što postoji s jedne strane, s druge strane prikupljanje informacija će navesti ljude na pomisao da se radi o prikupljanju njihovih osobnih podataka. No, s druge strane moramo razumijeti da međunarodni terorizam se financira iz izvora E, prijenosa financijskih sredstava iz trećih zemalja u Europsku uniju. Stoga moramo biti posebno sumnjičavi i oprezni kad se radi kod takvih nezakonitih prijenosa financijskih sredstava. Moramo biti sigurni da se te informacije rabe isključivo u svrhu istrage sumnjivih transakcija. na jednu minutu. Podržavam uredbu o informacijama koje se prilažu prijenosu financijskih sredstava. Potrebne su nam dodatne mjere kako bismo suzbili poreznu utaju, porezno izbjegavanje, što znači da moramo uspostaviti e, porezne registre kako bismo bolje zaštitili e, financijske protoke i kako bismo ovisili o tim informacijama za otkrivanje e, kaznenih dijela. Treba nam i koordinirana reakcija tijela za provedbu zakona u državama članicama te standardizirani postupak kojeg bi primjenjivale financijske institucije i institucije koje pruže usluge plaćanja kako bismo suzbili pranje novca. Jednostavno je neprihvatljivo da milijarde i milijarde eura neprestano

Grazie, onorevole Maletić. Hvala lijepa, gospođo Maletić. I sada prelazimo na obrazloženje glasovanja o preporuci za drugo čitanje za stečajne postupke. Samo bih želio pozdraviti predstavnike javnosti koji su prisutni u vječnici i želio bih istaknuti da ovo nije rasprava, ovo je samo obrazloženje glasovanja. Drugim riječima zastupnici obrazlažu zašto su glasovali u jednom ili u drugom smjeru tijekom prije prijepodnevnog glasovanja. Gospodin Pospiš, imate riječ za jednu minutu. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče, podržavam ovu izmjenu uredbe o stečajnim postupcima. Slušao sam jučerašnju raspravu, no zaboravio sam nešto reći i zato sam sada zatražio riječ tijekom obrazloženja glasovanja. Ono što je dobro kod ovoga je da ćemo uspostaviti registre stečajnih postupaka u Europskoj uniji kao ministar pravosuđa u Češkoj i ja sam stajao iza novog zakona o stečajnom postupku. On može funkcionirati samo na temelju javno dostupnih informacija i te informacije se ne smiju ograničiti samo unutar granica jedne države. Trgovačka društva trebaju moći dobiti pristup o potencijalnim vjerovnicima u drugim državama članicama Europske unije. Stoga je ovo revolucionarna promjena i ona će omogućiti brže odvijanje stečajnih postupaka u Europskoj uniji. Hvala, gospođa Gil. Predsjedniče, ja sam glasovala za ovo izvješće jer smatram da smo došli do stadija kada možemo aktualizirati ovo zakonodavstvo nakon što smo deset godina e, bili na neki način u blokadi. 15.000 e, tisuća trgovačkih društva su obuhvaćene ovim zakonom. To su trgovačka društva koja djeluju, posluju prekogranično i u njihovo ime moramo razjasniti pravila vezana uz nadležnost suda, priznavanje stranih presuda i primjenjive zakone. Mislim da proširenje područja e, primjene na hibridne postupke je vrlo važan korak. Nadalje, isto tako pozdravljam uvođenje dodatnih kriterija za takozvano tromjesečno e, razdoblje e, e, cool-off period kako bi se izbjeglo forum shopping. Gospodin Flanagan, jedna minuta, izvolite. Prije dvije godine Irska je imala najgori glas na ovom području, što je posjećalo na romane Charlesa Dickonsa, zbog velikih hipoteka koje su dospjevale. Vlada je morala uvoditi blaže zakonodavstvo. E, mnogo toga ostalog je također poduzeto, no međutim vrlo malo toga je bilo korisno za stanovništvo, samo ono što je bilo pod velikim utjecajem bankarskog sektora. Unatoč jasnim upozorenjima onih koji su e, upozoravali ljude e, na previsoke kredite. E, vlada e, je još uvijek donosila pogrešne zakone vezano stečajne postupke. Stoga je vlada promijenila smjer. E, u međuvremenu je nastala velika šteta u posljednje dvije godine. Sve je to predstavljalo nepotrebne poteškoće, no ironično je da Europska unija koja je predvodila financijsku krizu u Irskoj sada donosi pravila za spašavanje Irske

samo certificiranje uvoznika ruda i metala koji potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja. Gospođa Arena je trebala biti sljedeći govornik, dakle dajem riječ gospođe Gili, jedna minuta. Predsjedniče, pozdravljam odgodu konačnog glasovanja o e, mineralima i rudama koje potječu iz sukobu pogođenih područja, no moram pitati da sam razočarana rezolucijom koju je usvojio EPP i ECR o blokiranju provođenja e, istrage e, dužne pozornosti vezano uz rude i minerale koji dolaze iz sukobom pogođenih područja. E, mi možemo biti sigurni da e, metali u našim mobitelima ne dolaze iz sukobom pogođenih područja samo ako svi operateri od A do Ž su obuhvaćeni obvezujućim pravilima. E, moramo e, provjeriti postoje li konfliktni metali. U protivnom konfliktni minerali i rude će se i dalje isporučivati e, proizvođačima koji se najčešće nalaze u Kini. E, to nije previsoka cijena koju bi trgovačka društva trebala platiti. E, obveze vezane uz dužne pozornosti se primjenjuju pojedinačnim okolnostima, veličini, e, poziciji u lancu opskrbe. One ne povlače za sobom preveliku birokraciju i naš klub zastupnika je zahtjevao da mikropoduzeća budu izuzeta od takve tih pravila. Hvala. Gospođa Begin, jedna minuta nije ovdje. Dakle, prelazimo na gospođu Ferrera. Jedna minuta. Europa ima moralnu obvezu okončati uporabu minerala i ruda koji dolaze iz područja u kojima se krše temeljna ljudska prava. E, Kompanije moraju biti odgovorne, one koje poštuju pravila trebaju dalje biti uključene u lanac opskrbe koji mora biti čist, i mora biti osigurana sljedivost, moramo surađivati kako bi e, te kompanije uistinu mogle biti transparentne. Stoga se moramo obvezati tome, jer europski građani to očekuju, ne samo vezano uz minerale kao što su koltan, već cijeli lanac opskrbe i proizvodnje. E, znamo da je Sahalova nagrada upravo zahtijevala tako nešto. Ako to ne učinimo, e, Europa će biti uključena u te barbarske akte. E, gospođa Rodriguez Pinero Fernandez nije ovdje. Gospođa Kirtan Darling, izvolite. Hvala. Prošlog tjedna smo zaista pljeskali stojeći na nogama doktoru Mukwege u kojoj nam je govorio o ženama i djeci žrtvama nasilja. Mi smo svi eh, eh, pleskali onome što je on tražio od nas. Mi smo danas se nastavili na to i rekli smo da bi e, ovakav e, glasanje zapravo bio nešto što bi samo služilo našoj industriji. Mi smo danas glasali da e, treba napraviti ono što se od nas tražilo. Trebamo tražiti da certifikacija postane obvezna. Zato sam ja glasala za ovo. Hvala lijepa. Sada gospodin Dalton, izvolite. Hvala. Svi mi e, želimo e, da se radi o e, konfliktnim mineralima iz zona sukoba, da se to primjeni, da nema dakle štetnih posljedica. I ja se ipak zalažem da to bude na dobrovoljnoj vazi jer obvezno je nešto što će samo pogoršati situaciju. Na primjer, u Demokratskoj republici Kongu će, e, gdje je iskapanje ruda nešto što je od izuzetno važne e, izuzetno važno u Sjednjeveričkim državama primjerice Pokazalo se prema zakonu Dodd-Frank da bi e, obavezno ta, tako nešto obavezno bilo loše. Jer to će biti loš zakon i jednostavni rezultat je da neće riješiti problem, a to će ići na štetu najsiromašnijih na ovom svijetu. Hvala, gospođa Martina Anderson ima riječ. Hvala, ja sam glasala za ovo izvješće gdje e, se u amantmani 154. i 155. bili usvojeni kad se traži da se ima smisleni obavezni sustav i da se e, rude minerali i zona zahvaćenih sukobom reguliraju. A EU je jedno od najvažnijih tržišta za te minerale. Dakle, oružane milicije i paravojne snage ih izvoze, a to ima užasne posljedice za ljudska prava. A isto tako to dovodi do nemira i sukoba u tim državama. Treba dakle imati jedan smisleni sustav koji će se znati što se uvodi u Europsku uniju. Nažalost, odbor nije predložio dovoljno jake E, prijedloge i zato sam se ja založila da se uvede obvezni obvezni sustav koji bi vrijedio apsolutno za sve minerala i zona sukoba. Hvala lijepa. Sada prelazimo na obrazloženje glasanja o rodiljnom dopustu. Gospođa Šojdrova je e, prva koja će uzeti riječ na jednu minutu. Hvala lijepa. Htjela e, bih objasniti iz kojeg sam se razloga suzdržala prilikom konačnog glasanja. Mislim da je najbolje mm, moguća situacija e, gdje majka može pomiriti poslovni i privatni život je nešto što se treba rješavati u državama članicama. Jer e, ono što e, mene smeta je obaveznih deset dana e, dopusta za očeve. Europski parlament i Europska komisija morali bi se najprije o tome složiti. Stara je direktiva već sedam godina na snazi izmjena te direktive je nešto što nas vodi u slijepu ulicu i treba će nam zapravo drugačija situacija. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kod glasovanja vezano uz ovu direktivu glasovao sam protiv. Ja jesam za to da socijalno osiguramo mlade majke u svijetu rada, zato postoje raznovrsna pravila u državama članicama. Tema zaštite majki je u Poljskoj drugačije uređena nego na Malti, u Njemačkoj ili u Ujedinjenoj Kraljevini. To je vezano uz eh, socijalnu kulturu i odgovornost predmetne države članice. Europska unija ne smije ni nivelirati ta pitanja. E, mi se ne smijemo miješati u socijalnu nadležnost država članica i zato sam glasovao protiv. Hvala. Sada riječ ima zastupnik Klin. Izvolite na jednu minutu. Hvala. I ja želim govoriti o dopustu za očeve. Očevi e, moraju više dijeliti odgovornost sa novorođenu djecu, a to im treba omogućiti država kojim treba pomoći da ostanu kod kuće. Jer će žene uvijek imati problema u karijeri, ako budu jedine koji ostaju kod kuće da se brinu za djecu. E, dopust za očeve bi zaista bio veliki napredak, ali zato je potrebno da dođe do promjene kultura. Male tvrtke se boje da će im otići na neko vrijeme kako muškarci, tako i žene, ali važno je da oni imaju e, vremena da provedu svojim obiteljima. Naravno, kada su zaposlenici odsutni, to je nešto što košta, ali svaka tvrtka ima mnoge troškove, od troškova lokala do struje koju plaća. I e, ako tvrtke ne mogu platiti e, tako malo sustvo, moramo reći da će naše društvo zato platiti još veći trošak. Hvala lijepa. A sada riječ ima gospođa Mlinar, koje doduše nema, pa dajem riječ gospođi Gil na jednu minutu. Izvolite. Ja sam glasala za ovu rezoluciju jer nije prihvatljivo je da je direktiva o rodiljnom dopustu i dalje blokirana u vijeću. A čujemo i glasine da ćemo je možda sasvim odgoditi kako e, jer je Europska komisija odlučila da se manje donose zakoni u Europskoj uniji. Ono što je za mene teško shvatiti kako e, se recimo ovo pitanje rodiljnog dopusta kao je i vezano za protiv siromaštva, zašto ne bi bilo jedno od ključnih pitanja? Pa trebamo stvari pokrenuti. Ovako odsudno pitanje koje se odnosi na cijelo društvo, mi se i dalje oslanjamo direktivu iz 1992. godine koja nije prilagođena na današnje vrijeme u Jedinjenoj kraljevi. Ni više od 50% majki oslanja se na bake i djedove, ali ne mogu svi imati sreću da se mogu poslužiti baka servisom. Stoga molim vijeće da napravi nešto i donese odluku i prestane blokirati ovako ključno pitanje, a ne da ga baci u koš. Hvala gospođe Gil, gospodin Flanagan ima riječ. Ja sam glasao za ovaj tekst i to zato što smatram da je Evropska unija i načinjena upravo u takvu svrhu. Kada je Irska ušla u Europsku zajednicu, uspjeli smo dobiti neka veća prava, ali čini se sada da Evropska unija želi smanjiti ta prava, naročito kada se radi o dopustu za očeve moja supruga i ja smo dobili dijete prije osam mjeseci. E, ja sam se odlučio baviti tim e, djetetom i zbog toga su me u nacionalnim medijima stavili na stup srama. Dakle, ako nekoga nema zbog toga što je na rodinnom dopustu ili na dopustu za očeve, ne smije ga se okarakterizirati kao ljenu bitangu.

Ovdje se govori o 14 tjedana koje su predviđene u direktivi iz 1992. godine, a trebamo tražiti i već zaštitu majki i djece. Vidimo da je sada situacija u gospodarskom smislu jako teška. Mnogi su žene nezaposlene. Ono što moramo shvatiti da u naše vrijeme ako damo ovakve mogućnosti rodinog dopusta, da omogućujemo veću produktivnost i to će mnogim ženama omogućiti da pristupe tržištu rada. Ono što danas moramo reći, što kažemo u ovoj rezoluciji, da Europska komisija mora ponovno nastaviti s ovom inicijativom i da će posredstvo komisije zaista biti nužno. Nakon dva saziva ne možemo dopustiti da ovakva inicijativa propadne. Hvala gospođo Kosta. Preći ćemo sada na obrazlaganje glasanja o konvencijima Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom. Prvi je govornik zastupnik Adam Koša koji govori u ime Europske pučke stranke na dvije minute. Izvolite. Hvala vam lijepa. Mislim da e, ovaj dokument koji je usvojen velikom većinom daje vrlo konkretne odgovore vezano uz mjere koje e, Europski parlament predlaže da se poduzmu. bih e, želio bih samo istaknuti nekoliko elemenata. Kao prvo, traže se od Finske, Irske i Nizozemske da ratificiraju što je prije moguće konvenciju e, o pravima osoba s invaliditetom. Druga stvar, poziva se Europsku komisiju da sudjeluje što efikasnije kao i Europski parlament u dijalogu sa Ujedinjenim narodima kako bi se mogle poduzeti zajedničke aktivnosti. I treće, od Europske komisije se traži da predstavi što je brže moguće paket mjera e, koji bi omogućio lakši pristup osobama s invaliditetom. Što se tiče okvira unutar Europske unije, potrebno je odvojiti odgovarajuća sredstva kako bi se moglo raditi na ovim elementima. Dozvolite da naglasim da je e, da su Ujedinjeni narodi zapravo proučili sustav koji postoji unutar Europske unije i će svoje preporuke. E, tri odbora, među kojima i Libe, pripremit će je zajednički dokument koji se tiče procesa. I na kraju želim zahvaliti svima koji su radili na ovome dokumentu, zato što mislim da on ima simboličnu vrijednost i pokazao je da različiti klubovi zastupnika mogu surađivati i to je dovelo do usvajanja velikom većinom. Kolega Pošpišil, trenutno ga ne vidim, dakle prijeći ćemo na eh, kolegicu Šoldrovu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 E, velmi si také U ovome pitanju Europska unija trebala bi biti na vodećem mjestu i zato sam podržala rezoluciju. Također želim iskazati veliko poštovanje prema kolegama. Zaista cijenim e, njihovo sudjelovanje. E, gospodin Kosa koji je govorio prije mene jedan je od aktivnih zastupnika koji je dao veliki doprinos ovom uspjehu. Rekla bih da Europska unija nije dovoljno aktivna kada se radi o ovim pitanjima. Jedan od dokaza za to je činjenica da čak i europske institucije zapravo ne zapošljavaju dovoljan broj osoba sa invaliditetom. Znam da E, kritika koju često imamo prilike čuti nije ugodna, ali činjenica je da ne možemo ignorirati postojeću situaciju, moramo činiti više. Hvala gospođo Gil, minuta, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ja sam podržao ovaj prijedlog jer je sasvim jasno da treba učiniti više kako bi osobe s invaliditetom uživale u jednakim prilikama kao i sve druge osobe. U Jednjojnoj kraljevini trenutno postoji 1,3 milijuna osoba s invaliditetom koji žele raditi, ali samo pola njih zapravo radi. Manje od četvrtine ukupnog broja ima odgovarajuće kvalifikacije. Njihovi njegovatelji nisu ni pošto u povoljnoj situaciji. 80% ih je reklo da je vrlo teško primjerice e, pronaći odgovarajuću skrb za djecu s invaliditetom i to predstavlja značajnu prepreku u razvoju karijere. U Jednjenoj kraljevini imamo 700 tisuća djece e, koja imaju neki oblik invaliditeta, a diljem Europe 50 milijuna djece. Njihove obitelji zapravo se suočavaju s ograničenjima, ne mogu nikako ostvariti svoja prava na adekvatnu e, skrb i njegu. Upravo zato od ključne važnosti da europske institucije učine sve što je u njihovoj moći e, kako bi e, efikasno provodile u ovu konvenciju. E, ovaj dokument od ključne važnosti u ostvarivanju tog cilja. Hvala. Gospođa Senalova, izvolite, minuta. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. 80 milijuna osoba s invaliditetom živi u Europskoj uniji i kao i drugi građani Europske unije trebali bi imati jednaka prava, međutim u praksi se to ne ostvaruje. Osobe s invaliditetom suočavaju se sa čitavim nizom prepreka koje mi ne možemo ni zamisliti, primjerice pristup zdravstvenoj skrbi, tržištu rada, stanovanju, obrazovanju i sl. Europski parlament u suradnji sa komisijom i vijećem treba e, ukloniti sve te prepreke i mislim da trebamo raditi na tome da razvijamo osnovna načela i dalje na na kojima inzistira ujedinjeni, inzistiraju Ujedinjeni narodi. Pozivam eh, povjerenika da aktivno radi na preporukama eh, koje eh, iznose Ujedinjeni narodi. Konvencija to moramo reći, iznosi minimalne standarde. Evropska unija bi trebala otići korak dalje i pokušati ih još dići na višu razinu i upravo zato sam podržala rezoluciju Europskog parlamenta. Gospodin Flanagan, izvolite. Ja sam za ovu rezoluciju zato što mislim da priznavanje prava osoba s invaliditetom nije nešto što ide samo u korist osoba s invaliditetom. To je korist za sve nas, zato što oni mnogo toga mogu ponuditi društvu. Ako pogledate, većina osoba imaju nekakav oblik invaliditeta. Možda e, su daltonisti pa ne mogu koristiti primjerice e, plana metroa ili imaju nekakav drugi oblik invaliditeta koji ih sprečava da obavljaju neke zakonodavne aktivnosti. Europska unija bi im to trebala omogućiti, to bi trebala biti sama bit Europske unije. Ja dolazim iz zemlje u kojoj su ljudi prije 50 godina završavali u različitim institucijama zatvoreni, skriveni od javnosti svojih obitelji, zato što je obitelj bilo e, sram da imaju osobu koja je takva u obitelji. E, izgleda da je ovo situacija koja se međutim ipak poboljšava i to kontinuirano i mislim da je to dobar znak. Ja sam zato 100% iz ove rezolucije, ne samo zbog osoba s invaliditetom, već zato što smatram da je to prednost za apsolutno sve. Hvala gospodine Flanagan. Gospođa Klun. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Jako mi je drago što mogu podržati današnji prijedlog, zato što mislim da aktivno uključivanje i puno sudjelovanje osoba s invaliditetom treba biti e, promicano u Europskoj uniji kao sastavni dio ostvarivanja temeljnih prana, prava. UN-ova konvencija o pravima osoba s invaliditetom jest jedan od sastavnih elemenata, a e, dokumenti Europske unije trebaju se nastavljati na tu konvenciju. E, vrlo je važno da osnažimo pristup pristup, da učinimo usluge e, dostupnije osobama s invaliditetom i da je vrlo važno također, to moramo reći, e, osigurati bolji pristup onim sredstvima koja ljudima omogućuju da e, bolje iskoriste svoje potencijale. Udio osoba s invaliditetom koji žele raditi, odnosno koji su uključeni u tržište rada treba biti još veći, a isto tako treba omogućiti i cjeloživotno učenje.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

Hvala. Dajem riječ kolegici Silvi Kosti. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Prema procjenama u Europskoj uniji živi gotovo 80 milijuna osoba koje imaju neki oblik blažeg ili težeg invaliditeta. E, komisija, Europska komisija i Ujedinjeni narodi su donijeli konvenciju koja je ratificirana kao što znate od strane Europske unije, ali ne od strane svih država članica. Još trebaju tri države ratificirati. No to je početna točka u svakom slučaju koja jamči priznanje univerzalnosti i ljudskih prava i također e, potpunu uključenost e, u socijalni i politički život osoba s invaliditetom e, bez diskriminacije. Ono što je bitno to je da osiguramo zaposlenja i pristup službama te vrlo često i pravo na državljanstvo. Ja sam glasala za zato što smatram da je ova rezolucija jedan od konkretnih koraka prema naprijed. Prvo tražimo od komisije da usvoji paket mjera za osobe s invaliditetom te također da imamo odgovarajući proračun koji će podržati te mjere i kao što je rekao odbor za e, kulturu i e, e, za odbor za kulturu koji promiče također uključivanje osoba s invaliditetom i u školske i u sveučilišne sustave. I na kraju mi tražimo veću uključenost Europskog parlamenta i drugih udruga u, samom nadziranju konvencije. Zahvaljujem. Kolegica Ivana Maletić, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući

Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Ja moram čestitati svojim kolegama što smo izglasali ovaj prijedlog rezolucije koji je u skladu e, sa e, komisijnim odlukama po pitanju sprečavanja širenja bakterije. Pitam se koja je uloga Europskog parlamenta jer smo danima radili da potvrdimo istu odluku Europske komisije. U redu, mi smo se složili po pitanju kontrola za uvoz, složili smo se po pitanju potpora za poljoprivrednike i istraživanja, ali e, rezolucija ne spominje analizu troškova i koristi koji srednjeročno i dugoročno e, će biti posljedica ove strategije za, za iskorjenjivanje ove bakterije. Kada govorimo o znanstvenim dokazima, Činjenica je da nemamo dovoljno podataka koje smo do dobili. I zato kada govorimo o biljkama koje potencijalno mogu biti zaražene tom ksilelom fastidiozom, činjenica je da moramo napraviti politiku prevencije i to koja će biti usmjerena na dugoročnu zaštitu. E, moramo na neki način e, iskoristiti, odnosno uništiti i ona zdrava drva koja se nalaze u radijusu od 100 metara oko zaraženih drva, jer oni mogu biti također zaraženi tom bakterijom. Ovdje govorimo zapravo zapravo o mjerama koje su kratkovidne i koje će imati europske posljedice zbog toga e, što nismo uspjeli razriješiti to pitanje na vrijeme. E, I smatramo da je ovo rješenje zapravo prejednostavno da bi bilo učinkovito. Kao što mi je već e, sugerirao naš E, predsjednik odbora rekao je da moramo ujediniti naše glasove zajedno sa glavnim organizacijama e, boraca za zaštitu okoliša i poljoprivrednika ne samo u europi nego također i u e, samoj državi italiji. mi moramo usvojiti jedan zajednički dokument o stajalištu i njega moramo predstaviti europskoj komisiji zato što želimo nekakve druge alternative ovim zajedničkim direktivama koje su trenutno donesene i koje će se temeljiti na onome o čemu su nas izvijestili znanstveni i e, sveučilišni svijet po pitanju zaštite. Dakle, moramo preuzeti vlastitu odgovornost, ali ne ovakvim kratkoročnim rješenjima. Zahvaljujem kolegice Damato. Kolega Massimo Paolucci, imate riječ na jednu minutu. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. E, naša zemlja u Salentu i naši poljoprivrednici su znatno pogođeni ovom epidemijom, a činjenica je da Europska kontrola to nije uspjela na vrijeme spriječiti. Naši poljoprivrednici su žrtve koje nisu ni za što krive. E, ovo ovdje je e, samo jedan korak prema naprijed s obzirom na to da su maslene za njih glavni izvor prihoda. Pulja i Salento bez svojih velikih tisućljetnih tisućnih, tisućetnih maslina će biti kao Pariz bez svog e, tornja, Eiffelovog tornja. Kada govorimo o zaštiti zdravlja biljaka, mi ne smijemo e, slijediti zapravo tu ideju da iz, iščupamo, odnosno iskorijenimo e, na tisuće tih stoljetnih drva. Unutar resursa i strategije Europa 2020. mogli smo se i ranije pobrinuti za sprječavanje te bolesti koja nažalost još uvijek nije dovoljno poznata i zato smatramo da europska komisija mora na neki način e, racionalno upravljati svim onim e, e, zonama koje se nalaze u okviru radijusu od sto metara od zaraženih drva. Kolega Jar nije prisutan sada u sali, dajem riječ kolegi Notisu Marijasu. Zahvaljujem. Ja sam glasovao za rezoluciju koju sam predstavio zajedno sa drugim kolegama jer želim da se poduzmu mjere kako bismo se suočili sa tim katastrofalnim posljedicama napada bakterije Xylella fastidiosa. E, ova rezolucija traži da se pruži ekonomska podrška e, proizvođačima maslinovog ulja koje je pogodila e, bakterija Xylella fastidiosa. Želimo također i e, kampanju koja će informirati proizvođače o mjerama. Također želimo zabranu uvoženja biljaka iz trećih zemalja kako se ne bi epidemija bakterije još više proširila. To je vrlo opasna bakterija koja ako se odmah ne poduzmu mjere može imati katastrofalne posljedice i može uništiti kompletno proizvodnju

Grazie, onorevole Petir. E, Zahvaljujem kolegice Petir. E, sada završavamo e, raspravu i obrazloženja glasovanja o ovom temom